Monsieur le Président de la République. Gospodine predsjedniče Republika Obale Bjelokosije, dobrodošli u Europski parlament. Čast mi je i zadovoljstvo što vas danas ovdje možemo ugostiti u Strasburu. Jučer smo zaprimili gospodina Musa um, koji je predsjednik Afričke unije. Vaš posjet tiče se stoga približavanja i sve većeg partnerstva između Afričke unije i Europske unije. Htio bih pozdraviti izvanredni rad kojeg ste obavili u vašoj državi. Izašli ste iz civilnog rata ojačali ste institucije i vladavinu prava, dinamizirali ste i uživili gospodarstvo, te ste stvorili industrijsku bazu. Poboljšali ste socijalne pokazatelje. Obala Bjelokost je jedna od onih gospodarstava koji zabilježavaju snažan rast sa 8%, takva je prognoza za ovu godinu. To je država koja može poslužiti kao primjer drugim zemljama na afričkom kontinentu, prije svega na području Zapadne Afrike. No, ipak, mnogo toga još nam preostaje. Borba protiv siromaštva, izgradnja infrastrukture, obrazovanje, zdravlje, pristup pitkoj vodi ili električnoj energiji. Trebate znati da mi nećemo zaboraviti na činjenicu da je obala Bjelokosti kao i, Afrička unija, e, kao i Europska unija bila žrtva terorista. Tu se radi o jednoj pošasti koju mi ne možemo sami riješiti. Trebali bismo zajedno surađivati na tom području i putem regionalnih organizacija poput CDO-a ili Afričke unije. Europa i Afrika dijele jednake izazove i kada se radi o upravljanju migracijskim tokovima. Treba djelovati što se tiče samih korijena i uzuka tog fenomena, treba raditi na pravoj ekonomskoj diplomaciji kako bi se stvorila radna mjesta i kako bi se stvorio gospodarski rast. predsjednica Maršalovog otoča nas je podsjetila na to koliko je važan održiv razvoj i borba protiv klimatskih promjena. Obala Bjelokosti također pati zbog klimatskih promjena. Imamo suše, poplave ili pak eroziju obale. Mladost i e, zapošljavanje, sigurnost, e, ljudska prava, upravljanje kriza, to su sve područja s kojima ćemo se mi svakako pozabaviti e, krajem e, studenog u vašoj državi u Abidžanju kada će se održati e, sastanak na vrhu između Afričke i Europske unije. Gospodine predsjedniče, vaše prisustvo danas ovdje je vrlo važno i mi se veselimo o tome što vas danas možemo ovdje pozdraviti u našem krugu. Znajte, gospodine predsjedniče, da mi želimo gledati na Afriku kroz afričku lupu, a ne kroz europsku lupu. I zbog toga je suradnja između nas i vas e, od ključne važnosti i bit će od ključne važnosti za mir, za stabilnost, za borbu protiv terorizma i e, protiv e, ilegalne migracije i protiv klimatskih promjena. Gospodine predsjedniče, još jednom vam zahvaljujem i izvolite imate riječ. Gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, dragi Antonio Tajani, uvaženi europski zastupnici, dame i gospodo. Kao prvo bih vam htio zahvaliti na prilici koju ste mi pružili da vam se nas ujutro obratim eh, ovdje pred Europskim parlamentom koji se tu sastao radi plenarne sjednice. To je čast i privilegije za mene i za moju državu biti ovdje zato što ste vi izabrani predstavnici više od 500 europskih građana i predstavljate zbog vaše kulturne raznolikosti, zbog vašeg političkog angažmana i zbog vašeg, vašeg velikog iskustva doista iznimnu i prestižnu publiku. I stoga bih htio iskoristiti ovu priliku kako bih s vama govorio o velikim izazovima koje Afrika mora svladati u toku idućih nekoliko desetljeća. Zatim ću vam govoriti o mojoj zemlji, obali Bjelokosti, koja se trenutno nalazi na putu brzog rasta, kao što znate. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. 25. ožujka 2017. godine Europska unija je u vječnom gradu u Rimu proslavila 60. obljetnicu e, potpisivanja rimskih ugovora. Ti ugovori su e, utvili put e, sve većoj solidarnosti među nacijama koje su nekoć ratovali jedna protiv druge. Očevi utemeljitelji rimskih ugovora su imali jednu domišljatu ideju da udruže resurse i znanje kako bi se izgradio prostor mira, sigurnosti i zajedničkog blagostanja. Europa je u tom smislu izvor nadahnuća za cijeli svijet, a posebice za afrički kontinent sada u ovom trenutku kada nažalost možemo zabilježiti da se nekoliko regija na svijetu povlači natrag u svoje uske nacionalne akvire. Ja sam uvjeren ovdje u ovom važnom domu da ćete vi uspjeti naći dosadnu energiju kako biste nastavili raditi u duhu solidarnosti, otvorenosti i mira, kao što su to zagovarali vaši prethodnici. To uvjerenje temelji se na činjenici da, od kad je Europska unija stvorena, je neprestano čovječnosti prenosila svoju nepokoljebljivu vjeru u svijet mira, stabilnosti i napretka. Na, Nobelova nagrada za mir, koju se zaprimili 2012. godine, je naravno jedna značajna potvrda svega toga. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, budućnost čovječanstva ovisit će o politikama, o aktivnostima, programima koje ćemo zajedno definirati unutar naših država, naših kontinenta i na svjetskoj e, razini. Drugim riječima, svijet će postati ono što mi želimo da on postane. U tom smislu htio bih spomenuti danas tri glavna izazova koje će se značajno odraziti na budućnost naše planete i na odnose između Europe i Afrike. Znam da predsjednik komisije je s vama govorio već o miru i sigurnosti i stog ne bih htio to ponoviti. Ja bih htio spomenuti sljedeća tri izazova, klimatske promjene, migracijske tokove i porast svjetskog stanovništva. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Klimatske promjene. 12. prosinca 2015. godine čelnici celog svijeta ujedinili su se u Parizu kako bi postigli povijesni dogovor o klimi. Taj sporazum ratificirali su e, većina zemalja, uključujući obala Bjelakosti, koje je već uzgledečeno i e, predala instrumente za ratifikaciju za Ujedine narode i to je za našu planetu jedna jedinstvena prilika da zadržimo klimatske promjene unutar razumnih e, granica. Danas je više nego ikad prije e, hitno potrebno provesti taj sporazum kako bi štetne posljedice klimatskih promjena na čovjeka i na ekosustav e, mogli kontrolirati. Što se toga tiče, kada se radi o velikim svjetskim izazovima, Europa je uvijek pokazivala put. Tako je to bilo i prije. Europa bi trebala prije svega i dalje mobilizirati mišljenja, razmišljanja, financiranja i tehnologiju koje su neophodne za energetsku tranziciju kako bi sporazum iz Pariza postao nepovratan. Pariški sporazum nam je dao povijesnu priliku i mi bismo tu priliku sada trebali pretočiti u stvarnost. U ovom trenutku kada vam govorim, u obali bjelokosti imamo jake padaline, što je posljedica promjena u klimi i to je nešto što jako šteti u mojoj državi. I to se događa u više regija u obali Bjelokosti. Isto tako postoji nekoliko regija na području Afrike e, koje su suočene sa neviđenom sušom što dovodi do smrti i do očaja u nekoliko naših zajednica i što dovodi isto tako do velikog premještanja stanovništva. Uvaženi zastupnici, htio bih vas toga potaknuti da i dalje klima bude vaš prioritet kako bismo spriječili ovakve tragedije koje možemo vidjeti diljem svijeta. Zapravo imamo nekoliko mogućnosti na koji način možemo e, zaketati prema zelenom rastu uz malo korištenje ugljika. Te mogućnosti tiču se e, racionalne upotrebe prirodnih resursa i ekosustava, a istodobno bismo naravno trebali i crpiti njihovu vrijednost u smislu ekonomskog razvoja. Zajedno bismo trebali potaknuti otpornost naših zajednica i smanjiti sve vrste diskriminacije. Prije svega diskriminacija žena. Trebali bismo svi raditi na tome da uspostavimo politike s kojima ćemo učinkovitije i ravnomjernije raspodjeljivati bogatstvo. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, drugi izazov o kojem bih danas htio govoriti i s kojim je naša planeta trenutno suočena tiče se migracijskih tokova, dakle nezakonitih migracijskih tokova i e, zapošljavanja mladih. Tijekom sasaka na vrhu leti o migracijama u, list, u studenom 2015. godine sam e, glavnim čelnicima naznačio da postoje vrlo da postoje vrlo tragični događaji koji dovode do e, smrti na tisuće ljudi na području Sredozemnog mora i na području E, Sahela i da to traži veću solidarnost i veće udruživanje Europe i Afrike. Kako bismo to napravili moramo dugoročno djelovati i to po pitanju svih čimbenika koji dovode do takve situacije. E, stoga je bitno da se ponovno uspostavi mir i sigurnost na području subsaharske Afrike i da se nađe političko rješenje e, s kojim će se svi moći složiti za sukob u Libiji. Ipak treba priznati da Sukobi i organizirani kriminal sami po sebi ne objašnjavaju zašto imamo toliko snažne migracijske tokove e, tijekom posljednjih nekoliko godina koji, su, koji se kreću prema Europi. E, treba dodati još druge čimbenike, to bi trebala biti e, bijeda, siromaštvo, nezaposlenost i manjak demokracije u mnogobrojnim afričkim državama. Zbog toga smo u ponedjeljak 12. lipnja 2017. godine tijekom eh, konferencije G20 u partnerstvu sa Afrikom u Berlinu predložili da se uspostavi posebni plan sa ciljem da se olakšaju velika ulaganja u Afriku kako bi se stvorila radna mjesta i to posebice za mlade. To bi moglo doprinijeti smanjenju nezakonitih migracijskih eh, tokova prema Europi uzevši u obzir tog angažmana za, tu, za taj plemeniti cilj i uzevši u obzir koliko je važna ta perspektiva, mnogi među nama su predložili da bi se taj plan trebao zvati Merkelov plan. No, ipak naznačili smo da migracijski tokovi unutar same Afrike da su mnogo viši što se tiče broja osoba od onih koji, koje primjećujemo između Afrike i Europe. Primjerice, obala bjelokosti trenutno ugošćuje više od 5,5 milijuna stranih državljana na svom teritoriju, a 24 milijuna ljudi općenito živi u obli Bjelokosti, dakle to je otprilike 26% stanovništva. I e, transferi novca te afričke dijaspore svake godine iznose skoro 1% BDP-a obale Bjelokosti. Dakle, to vam kažem kako bih vam pokazao u kojoj mjeri gostoprimstvo obale Bjelokosti dovodi i do Eh, pozitivnih posljedica na susjedne države Afrike. Moja država će i dalje pokazivati solidarnost svim tim ljudima. I stoga je važno da podržamo eh, našu državu kako bismo mogli stvarati radna mjesta i kako bismo im mogli omogućiti da eh, i dalje mogu živjeti u tom gostoprimstvu. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, e, ti mladi koje, privlači europska pustolovina često su žrtve kriminalnih mreža i terorističkih organizacija koji crpe svoju snagu iz njihove ranjivosti, iz njihovih frustracija. Trebali smo stoga djelovati i pomoći tim mladima. Trebali bismo ih obrazovati, ih informirati. Trebali bismo njih potaknuti tu svijest da je da je njima bolje u Africi nego drugdje. Također bi se trebali prema njima ponašati s poštovanjem i uzeti obzir njihovo dostojanstvo. Trebamo se sjetiti e, prvog članka opće deklaracije o e, ljudskim pravima koje je Opća skupština Ujedinih naroda usvojila 10. prosinca 1948. u Parizu, u Palači Šaju i citiram Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savješću, pa jedna prema drugima trebaju postupati u duhu bratstva. U tom duhu otvorenosti prema suradnji e, po pitanju mnogobrojnih e, tema koji su svjetskog značaja, e, obla bjelkosti misli izvršiti svoju dužnost u okviru Vijeća sigurnosti jednih naroda tijekom razdoblja od 2018. do 2019. godine. I stoga bih ja htio ovom prilikom zahvaliti svim vašim državama koje ste nas podržali prilikom izbora obale bjelokosti e, u Vijeću sigurnosti jednih naroda. Taj mandat će započeti 1. sjećanja godine i izvršit ćemo ga pod znakom mira, a to je nešto što osnovnice naše države smatraju svojom drugom religijom. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, zadnji izazov u kojem bih htio govoriti je porast svjetskog stanovništva. Prema predviđanjima Odjela za stanovništvo Ujedinih naroda, svjetsko stanovništvo, koje danas iznosi otprilike 7,4 milijardi ljudi, a od toga 1,2 milijardi ljudi su Afrikanci, prijeći će 10 milijardi ljudi 2056. godine. Afrika će pritom najviše porasti i rast e, u Africi će iznositi 54% sveukupnog demografskog porasta svjetskog stanovništva do 2050. godine. Taj rast će Africi i će Africi e, dopustiti da sustigne na taj način najrazvijenije regije poput e, Sjeverne Amerike i Europe. Nigerija će 2050. godine stoga biti peta najmnogoljudnija država i to ispred Brazila, Sjednih američkih država, Indonezije i Pakistana. A Demokratska republika Kongo i Etiopija će pak zamijeniti Rusiju i Meksiko na popisu deset najmnogoljudnijih zemalja svijeta to da vam kažem kako će biti mjesto tih triju velikih država na svjetskoj razini u idućih nekoliko desetljeća. Taj snažni porast e, još će i više doći do izražaja kada se radi o stanovništvu koje je u radnoj dobi. Zapravo je trenutno radno aktivno stanovništvo u Africi, e, ono iznosi 518 milijuna danas, a iznosit će 1,3 milijarde ljudi 2050. godine. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Afrika kao koljevka čovečanstva i dalje će, što je paradoksalno, biti najmlađa regija na svijetu sve do kraja ovog stoljeća. Ta konstatacija predstavlja izazov svim afričkim čelnicima, isto tako i svim svjetskim čelnicima. Zapravo, imamo to pitanje stabilnosti Afrike, ali i stabilnosti eh, sveukupnog svijeta i eh, to će jako visiti o tome kako ćemo e, odgovoriti na to pitanje vezano mlade u idućih nekoliko desetljeća. U programa za razvoj trebamo uzeti u obzir taj veliki porast u svjetskom stanovništvu i posebno trebamo naglasak staviti na ljudski kapital, na prije svega obrazovanje, e, zdravlje i na e, profesionalnu izobuku. Trebamo velika ulaganja što se tiče infrastrukture, uključujući i velike E, subregionalne projekte vezane uz prijevoz, električnu energiju, obrazovanje i zdravlje. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, sada bih vam htio govoriti o tome kako je moja država bilko se napredovala. Nakon više od deset godina krize, ona je danas država mira i također se ponovno vratila na put ekonomskog rasta. Do tog napretka je došlo kao prvo zbog mobilizacije i odlučnosti samih državljana obale Bjelokosti. To je bilo moguće i zbog značajnog tehničkog i financijskog doprinosa naših partnera, među ostalim i Europske unije, prije svega kada se radi o upravljanju, poljoprivredi i energiji. I stoga bih htio iskoristiti ovu priliku kako bih pozdravio i srdačno zahvalio Europskoj uniji na njihovoj pomoći i na tome što su nas popratili u tom napretku. Partnerstvo sa međunarodnom zajednicom i posebice sa Europskom unijom dopustilo je obali Bjelokosni da ostvari e, iznimne rezultate. U proteklih šest e, godina prosječna stopa rasti gospodarstva iznosila je 9% godišnje, a pritom imamo predviđanja za razdoblje tisuće 2020 godine koje iznose otprilike 7% godišnje u prosjeku. E, stopa inflacije, e, nju smo uspjeli zadržati ispod 2%, zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, a imamo i 3% proračunskog deficita Danas je situacija naravno pomalo drugačija zato što je došlo i do velikog pada u cijeni kakao. Mi smo najveći proizvođač kakao i imamo 40% sukupnog udjela. No ipak mi i dalje se jako bavimo makroekonomskim napretkom. Mi smo najveći svjetski proizvođač kakao i indijskog orašića, a također smo i najveći afrički proizvođač e, kaučuka i palmenog ulja. Obala Bjelkosti je među glavnim zemljama u promjenama u e, rejtingu ratingu Doing Business Svjetske banke. Što se tiče energije, obala Bjelkosti trenutno postaje energetsko čvorište na području Zapadne Afrike. Imamo kapacitet od 2000 MW 2016. godine, a e, uh, 2020. godine ćemo imati kapacitet od 4000 MW. Danas obala Bjelkosti ima Eh, jednu od najguših i najraznolikih eh, infrastrukturnih mreža u Africi. Bilo da se radi o cestama, o lukama, o zračnim lukama. A isto tako je obala Bjelokosti postigla značajan napredak kada se radi o reformi sigurnosti, uključujući i što se tiče razoružanja, eh, demobilizacije, reintegracije bivših boraca. To je program na kojem je i Europska unija Mm, uspješno dala svoj doprinos. I imamo taj dobar napredak i danas imamo jednu razinu sigurnosti u toj zemlji kao i primjerice u Ženevi i New Yorku. No nastavit ćemo sa reformama i još ćemo ih i pojačati kako bismo pružili obali bjelokosti e, sigurnosne obvene snage koje će moći doprinijeti e, održavanju mira. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, 2020. godine će isteći sporazum o partnerstvu iz Kotonua, dakle za nekoliko godina i trebamo razmišljati o novom sporazumu između Afrike i Unije. Htio bih stoga izneti nekoliko ideja koje su nadahnute e, iznimnim odnosima između obale Bjelokosti i Europske unije. Ti odnosi trebaju biti iskreni, trebaju se temeljiti na uzajamnom poštovanju i naravno trebaju se temeljiti na e, samoodređivanju pojedinih država. U tom smislu su nam potrebni i fleksibilni financijski instrumenti i moramo voditi računa o nacionalnim mehanizmima za upravljanje i za kontrolu, a to je nešto što možemo i ako to bude potrebno. Naravno, imat ćemo priliku još detaljnije govoriti o tim pitanjima koje su od velike važnosti za moju zemlju. Za kraj bih htio pozvati sve države koje vi predstavljate da sudjeluju na sljedećem sastanku na vrhu između Europske i Afričke unije. To će se održati e, ovog sudanog u Abidžanju. To je vrlo važan sastanak koji će se održati sukladno najčišćoj tradiciji e, gostoprimstvo obale Bjelokosti i to će biti prilika gdje ćemo moći govoriti o međunarodnoj suradnji koja je potrebna kako bismo sladili nove izazove s kojim je čovječanstvo suočeno. Prije svega pitanja koje se tiču mladosti i razvoja. Gospodine predsjedniče, htio bih vam još jednom zahvaliti i htio bih zahvaliti uvaženim zastupnicima. Zahvaljujem eh, predsjedniku gospodinu Tajaniju na njegovom pozivu Doista sam impresioniran s ovim toplim gostoprimstvom s kojim ste me ugostili i što ste mi dali priliku da vam predstavim sve izove s kojima smo suočeni, ne samo u obali Bjelokosti, već i tako na području cjelokupnog afričkog kontinenta i da vam govorim i o napretku obale Bjelokosti. Hvala vam e, lijepa, hvala svakome među vama. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče, na vašem govoru. Europski parlament bit će svakako važan akter u smislu dijaloga s vašom državom i s Afrikom. Mi imamo iste izazove, dakle nezaposlenost mladih, borba protiv terorizma, protiv nezakonite migracije i protiv klimatskih promjena. Vi ste naglasili koliko je važno ovo pitanje porasta svjetskog stanovništva i zbog toga bi Europa trebala biti još i aktivnija kod vas doma ako želimo riješiti naše probleme i pomoći istodobno vama moramo doista zajedno sređivati kako bismo uspjeli smanjiti nezaposlenost i kako bismo pružili nadu svim mladim Afrikancima. Naša je dužnost da spriječimo da san mladih Afrikanaca da mogu živjeti u svojoj domovini bude uništen zbog ovih različitih problema. Htjeli bismo biti eh, uz vašu stranu i Europski parlament će u tom smislu eh, odigrati važnu ulogu. I stoga vam hvala još jednom što ste bili ovdje s nama mi smo vaši prijatelji i e, naša vrata će vam uvijek biti otvorena. Velika vam hvala. je συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Προχωρούμε στις ψηφοφορίες. Nastavljamo sjedanje i prelazimo na glasovanje. Gospođa von Storch eh, ima pitanje vezano uz poslovnik. Imate riječ, izvolite. Ja, vielen Hvala lijepa. Dakle, pozivam se na članak 31. pravilnika. Vi ste u predsjedništvu ponedjeljak raspravljali o jednom izvješću o tome da je zgrada parlamenta u Briselu po vašem po mišljenju dakle predsjedništva tako lošem stanju da ga treba da je treba srušiti. To su mnoge novine isto tako objavile. Ja ne kažem da sam protiv rušenja te zgrade, ali smatram da imamo kao članovi ovog visokog doma i zastupnici Europskog parlamenta pravo vidjeti vaša izvješća na kojima temeljite tu odluku.